So, 20 minutes. Pred nama je 20 minuta, e, odnosno kasnimo 20 minuta, prelazimo na šestu točku dnevnog reda koju smo odlučili skratiti. Radi se o kratkom i brzom izvještaju o našem izaslanstvu u njorki i Washington AFCD, DROA i e, su na sedamnestoro. bili smo u Ujedinjenim narodima u New Yorku i bili smo u Washingtonu gdje smo sastali s američkom administracijom od 27. do 31. listopada. Tu je bila predsjednica odbora sede Natali Uazo, predsjednica odbora e, DROA, a e, tu je bio i predstavnik za odnose sa SAD-om i to je bio prvi e, takav posjet u ovom parlamentarnom sazivu, što samo ukazuje kakvu važnost pridajemo transatlantskim odnosima. U Njujorku smo među značajnim sastancima sastali se s Antonijom Guterešem, glavnim tajnikom, a isto tako sastali smo se na razini veleposlanika sa ministarstvom, e, sa mislim SAD-a pri Ujedinjenim narodima. Sastali smo se i s predstavnikom Indije pri Ujedinjenim narodima, što po mom sudu šalje pozitivan znak želje za suradnju Indije s Europskom unijom. Među temama o kojima smo razgovarali bile su e, sadašnje reforme Ujedinjenih naroda, jačanje vijeća sigurnosti, važna pravila koje se temelje na multilateralizmu. To su također teme koje smo naglasili. Trebamo veći cenzus međunarodne zajednice i izbjeći fragmentiranje. Naši e, su članovi izaslanstva E, htjeli ukazati da Europska unija treba biti jedinstvena grupa u Ujedinjenim narodima i e, također biti kao takva zastupljena u Vijeću sigurnosti. Pozvali smo predstavnika Ujedinjenih naroda da dođe na sastanak odbora za vanjske poslove kada budu u Briselu. Bilo bi nam drago da nam kažu više o predviđenim aktivnostima za obilježavanje 75. obljetnice Ujedinjenih naroda koja će se obilježiti sljedeće godine. U Washingtonu se naše izaslanstvo sastalo s pet senatora usprkos postupka i protiv eh, predsjednika koji sada vodi. Također smo imali sastanke u e, Ministarstvu vanjskih poslova, u State Departmentu. Govorili smo, također smo govorili, razgovarali i s posebnim izaslanikom e, za Venecuelu, gospodinom Abramsom i bilo bi dobro da dođe pred naš odbor ako bude u Briselu jer ima vrlo zanimljiv pristup Venezueli. E, sastanci u State Departmentu su pokazali da usprkos nekim razlicima u mišljenjima ima puno mogućnosti za dobru suradnju od promicanja demokratskih vrijednosti i ljudskih prava u svijetu kao i pitanja trgovine uključujući i s Kinom. Moram naglasiti da su gotovo svi e, Amerikanci s kojima smo razgovarali e, znali da namjeravamo dati Saharovu, nagradu Saharovu i totu i bilo im je drago da smo tako učinili. Govorili smo i o pitanjima Zapadnog Balkana, e, Blistog Istoka i Venecuele. Što se tiče kongresa, došli smo do zaključka da su oni e, pozitivno gledaju na transatlantsku e, suradnju. Mi smo razgovarali još sa nekoliko američkih e, ustanova i udruga koji su sve e, bili vrlo plodonosni i e, vrlo pozitivni za buduće odnose Europe i SAD-a. Toliko s moje strane i da ću par riječi, riječi kolegama koji se žele javiti na tu temu, ali jedna osobna stvar moram reći na koji način se ponaša prema e, zastupnici Europskog parlamenta e, kada ulaze u američke ustanove, a da oni dođu kod nas i da se mi tako njima, prema njima postupimo kada pokušavaju ući u zgradu Europskog parlamenta, da bi to se vrlo loše odrazilo na transatlantske odnose, ali mi smo e, jako ljubazni. Sada da vidim tko se od kolega želi javiti za riječ. Evo svega par riječi s moje strane. E, e, među različitim ustanovima u kojima smo bili, bilo ih je mnogo, a e, bilo je jako dobro kada smo govorili s ministarstvom e, u, po pitanjima sigurnosti, naročito kibersigurnosti, gdje su Amerikanci pokazali puno iskustva i znanja. Hvala. Drugih komentara nema, pa onda sada možemo preći na sedmu točku.